odgovorila da ne vidi nikakvu nužnost da danas na dnevni red stavimo to pitanje. To je ono što bih vam želio ovdje priopćiti. Gospodine Lambert, izvolite. Hvala gospodine na predsjedniče na objašnjenju. Sasvim je jasno da ima puno osoba koje ne žele razgovarati o situaciji u Danskoj. Mislim da je to pitanje kredibiliteta za Europsku uniju i za i, i da je bitno da ova institucija na jednak način postupa prema svim državama članicama. E, jučer smo razgovarali o situaciji u Poljskoj. E, značajno vrijeme smo e, i to s razlogom posvetili vrijeme razgovoru o situaciji u Mađarskoj. Situacija u Danskoj zahtjeva raspravu o tome. mislimo da odbor Libe treba o tome razgovarati prije i, pos, i, znači tijekom a, plenarne. mislimo da je e, danski parlament treba usvojiti mjeru e, sam. I stoga inzistiram, gospodine predsjedniče, dakle vi kažete da ste E, da ste e, razgovarali s predsjednicima klubova. Ja investiram da se o tome glasa, jer je sasvim jasno da se ne slažu svi da se ova rasprava treba odgoditi. Dakle, sada trebamo glasovati o stavljanju na dnevni red teme, e, o temi o situaciji u Danskoj. I mislim da bi o tome trebalo glasovati pojmenično. Ako izgubimo u redu, ali ako dobijemo, onda tu temu treba staviti na dnevni red. Hvala. Cimer, izvolite. Gospodine predsjedniče, ja podržavam molbu gospodina Lamberca i to izričito. Isto tako bih je rekla da sam dosta iziritirana i da me čudi. Dakle, konferencija predsjednika E, je dobila dakle zahtjev zelenih koji su postavili taj zahtjev da već e, tijekom ove plenarne sjednice se pozabavimo tom temom i to na intervenciju nekoliko predsjedanja kluba zastupnika pod uvjetom da libe prošlog e, ponedjeljka se nađe ali uvijek je bilo jasno da taj puni zahtjev se odnosi na to da e, tijekom ove plenarne sjednice o tome razgovaramo ako dakle ne dođe do sastanka Libea ili koordinatora Libea, stoga mislim da bismo ovdje trebali sada glasati, trebali bi uistinu tvrditi kakvi su odnosi ovdje, ja bih e, rekla politička srž tog odbijanja, dakle unutar Libea da se ovaj tjedan e, o tome raspravljaju, da već sada dođe do rasprave, znači da ne bi odaslati signal iz ovog parlamenta prije zaključka u danskom e, parlamentu. Mislim da je to ono što je ključno. Hvala lijepa. Gospođa Intelt. Zahvaljujem. Moj klub zastupnika se slaže da je vrlo važno da razgovaramo o toj temi, suprotno onome što je gospodin Lamberts rekao koliko I ja znam i danska vlada želi doći tu i razgovarati. Da, i uistinu je vrlo važno da razgovaramo prije nego što dođe do glasanja u danskom parlamentu, ali mislim da je sad pomalo e, umjetno gurati nas u jednu raspravu ovaj tjedan na ovu e, plenarnu sjednicu imamo Dakle, opet će biti jedan sastanak Libe i onda vas molim da ih koordinirate i da vidite još jedan puta da razmotre to da se to uključi na e, dnevni red za ponedjeljak. Ja sam već u ponedjeljak na početku dnev, našeg rada e, iznio naše stajalište. Sad imamo jednu novu situaciju, dakle da naši stručnjaci u kući, dakle kolege iz Libe, a koordinatori, dakle oni e, koji kao eksperti sudjeluju u tim temama, da su oni međusobno se posavjetovali, došli do zaključka da ne postoji nikakva hitnost da razgovaramo o toj temi. I ja mislim da bi zeleni trebali poštivati to da stručnjaci u našoj kući ne vide tu ništa hitno u pogledu te teme. Imamo sasvim normalne sjednice pred nama, dakle sjednicu e, unutarnjeg odbora za unutarnja pitanja E, i danci su nam isto tako vrlo jasno dali do znanja da će rado doći, raspravljati s nama o tome i stoga mislim da jednostavno bi trebali kolege držati, obaviti taj posao. Kod tog zakonodavstva u Danskoj se radi dakle o tražiteljima zahtjev da bi oni trebali e, biti u istoj poziciji kao i Danci. Jer i Danci dakle nemaju taj prava u pogledu socijalnih pitanja. Ne radi se tu ni o manjanju više toga. I dakle ako svaki puta kod svakog zakonodavstva o kojem se raspravlja u Europi, imamo nekakve vrhovni parlament i pokušavamo drugima poučiti koja je to zelena ideologija, onda ćemo jednostavno mi oštetiti europski projekt. moj klub zastupnika ima poštovanje prema onome što se čini u, e, u danskom parlamentu. Dakle, time, dame i gospodo, sada još imam na redu gospodina Vistizina i gospodin Gerero Zalon, a onda moramo doći do e, zaključka. Bilo bi uistinu jedna nerazumna demonstracija sile Europskog parlamenta kada bi mi počeli interferirati u pogledu rada Danskog parlamenta Dakle, upravo su glasači i potvrdili to na čemu se radi u Danskoj. Nadalje, ako ćemo istraživati da li u Danskoj imamo demokraciju ili ne, onda bi e, to trebala raditi komisija i gospodin Zimmermans, e, a ne Europski parlament i zeleni. A treće, ovo i tek prijedlog zakona, to još nije usvojeno od strane Danskog parlamenta. Mi znamo iz prvog čitanja da postoji da je to široko prihvaćeno e, unutar e, i to je predložili su to e, danska stranka ALDE i ECR danski je to podržao isto tako i pučani stoga možda mi ne bismo trebali procijeniti što je dobro ili loše u pojedinoj državi članici zahvaljujem Moj klub zastupnika bi radije se držao odluke konferencije predsjednika i dakle podržao većinu unutar Libea da, dakle, prvo se oni pozadaju time prije nego što mi u plenarno raspravljamo o tome. Ne slažem se baš s nekim argumentima koji su ovdje upravo izneseni. Ja mislim da situacija u Danskoj je zasigurno vrijedna jedna rasprava u ovom parlamentu upravo iz tog razloga ja mislim da bismo trebali samo tako raspravljati e, o tome. Trebali bi imati jednu pažljivu raspravu prvo unutar odbora e, LIBE, a onda e, tijekom plenarne sjednice. Zahvaljujem gospodin Guerrero. Dame i gospoda, mislim da je to sve jednoznačno, dakle da imamo ovdje određenu sliku o tome. Gospodin Lambert bi htio da o tome sada glasamo danas ili sutra, dakle o tome odlučimo plenarno. gospođa Infeld je predložila e, da se Libe nađe idući ponedjeljak prvo i još jedan puta se pozabavi dakle, s tim pitanjem. Dakle, to su sad ta dva različita prijedloga. Mislim da imamo jasnu većinu ovdje za prijedlog gospođe Infeld. Nam, gospodine Lamerc, vi ste tu protiv, to mi je potpuno jasno, ali ipak i zadatak predsjednika da se malo pozabavi o tome kako razmišlja većina. Prije nego što dođemo do glasanja, dakle prvo ćemo glasati o prijedlogu Infeld, ali gospodin Goldik je nešto rekao vezano uz pravilnik. Hvala, Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, moj prigovor se odnosi na članke 152 i 154 e, poslovnika. Mislimo da treba reagirati brzo. E, to stoji e, vrlo jasno u članku 152. Tamo stoji da dnevni red se treba usvojiti na početku zasjedanja. U članku 154 se definira hitni prijedlog. On treba biti preveden na sve službene jezike i o tome se ne može e, razgovarati e, na bilo kojoj sjednici osim onoj e, koju je najavio predsjednik. Dakle, cijela procedura nije u skladu s cijelim našim poslovnikom. Hvala. Gospodin uvijek čitate poslovnika, ne razumijete ga kako treba. Situacija je jedna, znači predsjednik može predložiti e, izmjenu dnevnog reda. To pravo ima predsjednik. Dakle, spontane izmjene dnevnog reda ja mogu predložiti. To je razlog e, zašto sam jučer zamolio klubove zastupnika da mi daju povratnu informaciju što misle dakle o ovoj točki. Ta konzultacija je kroz većinu e, dala do znanja koja se upravo ovdje odrada. Većina nije za to da danas spontano mijenjamo dnevni red. E, to je razlog zašto to do sada nisam ni predložio. Sada je drugo pitanje da li zastupnik ovog doma želi iznijeti zahtjev, dakle da... E, mi unutar plenarne predlažemo jednom odboru da se pozabavi tom temom. Stoga je moja preporuka da sada glasamo o prijedlogu kolegice Infeld. Gospodin Lamberts, izvolite. To je bio prijedlog e, konferencije predsjednika. S obzirom na to, mislim da je prvo e, potrebno da glasujemo o prijedlogu da se o tome razgovara ovdje na plenarnoj, to i kronološki odgovora situaciji, a nakon toga e, bismo trebali glasovati o prijedlogu gospođe Linsberg. Gospodine Lamberts, ja razumijem vaše stajalište. Ja sam drugog mišljenja. E, ako imamo jedan zahtjev ovdje na plenarnoj, prije nego što mi raspravljamo o tome, prvo bi se trebao jedan odbor pozabaviti time. Dakle, prvo moram dati da se o tome glasa. Ako tu nemamo nikakvu većinu, nego je većina mišljenja tada trebamo glasati o činjenici da ovdje direktno raspravljamo bez odbora, ali e, zahtjev gospođe Infel ide dalje od toga. Stoga, Dakle, e, od Libeja tražimo da idući tjedan u ponedjeljak se još jedan puta pozabavi tom temom. Tko je za taj prijedlog gospođe Infeld? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Dobro, idemo elektronski to provjeriti, izvolite. Za zahtjev Infeld, za, tko je za? Glasajte se da, ako ste protiv ne, ostali suzdržani. Dakle, radi se o odboru Civil Liberties. Time smo zaključili naše glasanje. Prihvaćen je prijedlog. Hvala lijepa. Sada dolazimo do izjava vijeća i komisije, program aktivnosti nizozemskog predsjedništva. E, tu sada prvo ima im riječ premijer e, Rute, izvolite, imate riječ.